Thank you, dear uh, Good morning. Dobro jutro. Evo, ti se možeš Dobro jutro svi skupa. Ja sam jako sretan što ste danas e, s nama i nakon sastanka koordinatora. Dakle, ova naša rasprava se vodila uglavnom o ovom našem planu rada i kako predviđamo kalendar događanja u vezi FP9 i mislim da ćemo to i na našem međuodbornom sastanku isto nastaviti tu raspravu. A sada dozvolite da gospodinu gospodina povjerenika za znanost i inovacije, gospodina Karlosa Medesa, tu toplo pozdravimo među nama. Evo, to je dio strukturiranog dijaloga. I moglo bi biti vrlo zanimljivo čuti više o nedavno objavljenoj i dugo iščekivanoj komunikaciji komisiji o tome što je, kakva je budućnost programa Obzor 2020. A dodatno će biti u svibnju objavljen, barem kako se mi nadamo, i prijedlog OEP9, možda čak e, i dva tjedna ranije, što bi bilo jako bitno, dakle u prvoj polovini svibnja. I što bismo mogli reći u vezi s našim programom Obzor 2020, što će se popraviti, što će se promijeniti. Dakle, razlika između općeg prijedloga obzora 2020 i ovog specijalnog, specificiranog, da kažemo, prijedloga za FP9 je jako bitan, jer će nam mi pomoći da vidimo gdje se moramo popraviti inovacije. Zatim program, radni program za 2019. To je isto vrlo zanimljivo da vidimo šta komisija namjerava činiti, da li je doista ide u korak sa implementacijom temeljnog akta. I tu nas jako zanima i dakle trenutna procjena stanja izvedbe obzora 2020. A osim toga bi volili čuti i više o najnovim prijedlozima u vezi visoko učinkovitog računarstva kao i programa istraživanja Europske atomske zajednice. Jer zajednice za nuklearnu energiju, naravno. Jer tu je sve spada u resor našeg povjerenika za inovacije. Dakle, imamo pitanje znači stanja obzora 2020 dodatno sa FP9 prijedlogom i pitanje je dalje kako izgleda visoko učinkovito računarstvo u okviru programa Evropske zajednice za atomsku energiju. To su dakle težišta onog o čemu će nam povjereni govoriti. Izvolite, vi imate riječ, gospodine Medas. Hvala lijepo, hvala vam što ste me pozvali u vaše redove, a kao prvo vam želim svima čestitati novu godinu. Veliki je užitak biti među vama je jedan od dobrih trenutaka za nas u našem poslu kad imamo priliku razmijeniti naša gledišta i obavijestiti vas o tome što mi trenutno radimo. Međutim, htio sam reći što smo, što smo rekli, radili u protekle tri godine, što sad radimo i onda vam dati jedan mali pregled onog što kanimo činiti u budućnosti. Dakle, da krenemo sa protekle tri godine ovog programa, što smo to uspjeli postići. Mislim da je većina vas dobila mailom ili u okviru ove brošure koja je objavljena o protekle tri godine provođenja obzora 2020, već je jedan dobar uvid u sve. Međutim, ja ću istaknuti samo neke brojke da vidite kako je to izgledalo. Dakle, dobili smo oko 15.000 prihvatljivih prijedloga, što znači da ako pogledate te visoko kvalitetne prijedloge, 115 tisuća dakle prihvatljivih prijedloga, onda shvaćate da zapravo mi jednostavno nemamo dovoljno ni sredstava da to sve financiramo. Da pače ovaj izračun sa trenutnim proračunom je da možemo jednu od četiri takvih prijedloga uopće financirati. Dakle, mi ostajemo vrlo uspješni, ali smo de facto žrtve svog uspjeha i to je vjerojatno najveći problem s kojim se suočavamo ali to je problem više naših država članica, ne samo vas, jer mi ćemo jednostavno trebati više novaca za budućnost, a tu se članice pitaju. A kad pogledate i stopu uspjeha, vidite da kad to uspoređujemo sa FP7, gdje smo imali stopu uspjeha na 18%, sada smo na 12,6%. I to je ono što ljudi kad vide, odmah kažu da, to je problem za nas i mi se slažemo s njima, doista to jest problem, jer jednostavno nemamo dovoljno novaca da sve financiramo. Zatim pitanje bespovratnih sredstava. I to je, recimo, tu ovisimo. E, danas je puno brže e, naša cijela administrativna obrada nego što je bila u FP7. To znači da 90% svih sporazuma koji su potpisani i ugovora u ovih proteklih 8 mjeseci se može se i realizira. Ali jako dobra vijest, barem za mene, kad smo stigli, mislim da ste u našem prvoj razmjeni mišljenja mi i to i pitali, kako će, kako, na koji način je taj program se otvara prema novim ljudima, novim ulaznicima u tu branšu, na to tržište. I dobro je da smo vidjeli da je u prve tri godine više od pola onih koji sudjeluju bilo novo pridošlih, novih igrača koji nikad nisu prije sudjelovali u tome. Kad pogledate male i srednje poduzeće, vidjet ćete da su to isti takvi rezultati. 25, 24,4% zapravo naših sredstava koje idu na inovacije i slične, i slične izazove se dodjeljuju malim i srednjim poduzećima. I to je upravo dobro, jer inače smo imali donju granicu da to bude 20%, ali mi smo to i nadmašili. A sad kad govorimo o ukupnim iznosima, mi govorimo o 25 milijardi gotovo eura. I vidite da je jedna petina od toga alocirana na e, Europskom vijeću za istraživanja. Rezultati njihovog rada su pokazali da je to bila i dobra odluka. Međutim, da vam malo to ilustriramo, 20% proračuna upravo ide za to vijeće, a oko 40% proračuna je u protekle tri godine išlo za društvene, na društvene izazove, znači zdravlje, promet, e, hrana, ekološka pitanja i tako dalje. Cilj je pritom bio da 60% našeg financiranja ide u održivost ili barem u održiv, sve aktivnosti vezane za održivost i to smo uspjeli postići. Dakle, mislimo da smo što se tiče temeljnih znanosti do inovacija postigli onaj zdravi i čvrsti put. A sad što moramo pogledati koje su države zapravo tu najviše sudjelovale i konkurirale na najvišoj razini. Britanija, Njemačka i Španjolska zapravo predvode kao korisnici programa, ali isto tako vidite da je E, sudjelovanje zajedničko, timsko zapravo raslo u toku ovih tri godine. Svake godine je bilo sve bolje i moramo tome isto odati priznanje da smo tu uspjeli. To je bio jedan od naših zapravo prioriteta. I zatim koji su glavni korisnici? 40% su sveučilište što pokazuje snagu naše akademske zajednice. A zatim 20% ide, 30% ide u naše istraživanje unutar privrede i zatim s čime smo isto zadovoljni. Također našom ravnopravnošću, rodnom ravnopravnošću smo isto zadovoljni. Mi smo 55, 55% e, su žene, a 40% svih stručnjaka u evaluacijskim odborima su također žene. Da li je to dovoljno? Nije. Mislim da trebamo više učiniti. Međutim, posebno u ovim različitim panelima gdje imamo 40% žena trebamo imati više. Dakle, mislim da ćemo na tom nastaviti raditi. Zatim moja druga točka, drugi dio mog izlaganja, to je bilo da vam dam pregled trenutne situacije što danas radimo. Kao što znate, prošlog tjedna smo usvojili komunikaciju o maksimiranju e, posljedica učinka znanstvenog istraživanja i razvoja. To se zapravo temeljilo na dva stupa. Jedno je bio izvješće Langana, ako je poznate, a druga stvar je bio vrlo bitan, ovaj doprinos izvješća Kabisona. Ka, dakle, mislimo da je to bilo zapravo i pravi ulaz u provođenje ove evaluacije i na tome vam puno hvala. Kad pogledate sve ono što smo iz toga naučili, mislim da su tri bitne poruke. Prvo, to je visoka dodana vrijednost čitavog programa koji smo uspjeli postići. Kad kad vidim da se u nekim državama Europske unije vode recimo različite rasprave o tome koja je dodana vrijednost obzora 2020, pa to je bar kristalno jasno. U 83% naših projekata u okviru obzora 2020 znamo da se ne bi nikad ti projekti realizirali da nije bilo programa obzor 2020. Dakle, to je ta dodana vrijednost 80% tih projekata ne bi vidjelo svjetlo dana. Mislim da je to vrlo jasno. Drugo, pitanje financiranja. Mislim da je, tu imamo i Lanje izvješće i Kabesonovo izvješće koje su vrlo jasne o tome. I recimo SAD što kažu, šta god mi govorili, što god se dogodilo u svijetu, recimo oni u SAD-u još uvijek 50 milijardi više godišnje investiraju od nas. To je činjenica u istraživanje i razvoj. Mislim da su oba izvješća pokazala da moramo imati ovaj zajednički pristup iz dna prema vrhu i svrha prema dnu. A to od svrha prema dnu znači da imamo prave ideje i da se kompletno time krene u rad znanstvenog istraživanja. A od dna prema vrhu znači da moramo krenuti sa inovacijama s terena. Evo, kad pogledamo recimo naš radni program od 2018. do 2020. kako izgleda. Mi smo počeli sa prvim pilot projektom Europskog vijeća za znanstveno istraživanje razvoja. I tu smo već objavili zapravo i prvi natječaj u kom nemamo jednu temu konkretnu i dobili smo više od tisuću prije ponuda od malih i srednjih poduzeća koje žele u tim pilot projektima sudjelovati. Dakle, to nam pokazuje da su, koliko je to važno i koliko ljudi žele zapravo pristupiti našim pilot projektima razvoja. I to nam govori naravno i o budućem radu. A budućnost je upravo ovaj radni program za 2018. do 2020. U prošlosti smo imali 25 milijardi u protekle tri godine, a sad za razdoblje od 18. do 20. imamo 5 milijardi na raspolaganju i koje su dakle pouke i poruke koje smo tu htjeli naglasiti. Maksimirati učinke i nadalje pojednostavniti pristup programu. To su glavni prioriteti. Ali postoje i još neke stvari na koje se moram referirati u vezi programa od 18. do 20. Prvo bi to bio problem koji je u izvješću onaj ocrtan, a to je problem jednostavno e, pre velikog dodjeljivanja novaca zbog e, dvofaznog procesa. Jer vidite, e, neki ljudi koji se jave na natječaj odu u prvu fazu, tu potroše jako puno vremena i novaca, ali ne uspiju ući u drugu fazu projekta. Dakle, tu je previše otišlo resursa, novaca, vremena i svega u prvu fazu, a nije im se na kraju realizirala, ni isplatila, nisu uspjeli ući u drugu fazu. Dakle, to pokušavamo razriješiti. Druga stvar je da sad pokušavamo ovo, recimo, to paušalnim plaćanjem riješiti. A to je nešto o čemu me su me mnogi od vas već pitali. Pitali su me zašto sad predviđate to paušalno plaćanje. Jer, ali jednostavno oni imaju cilj koje ako uspiju ostvariti dobiju novce, dobiju sredstva. Zatim mi imamo i ove pilot projekte u našim informatičkim komunikacijskim djelatnostima koji su uspjeli, a tu smo u protekle tri godine vrlo jasno postavili naše prioritete. 3,3 milijarde su u protekle tri godine išli na niskougljično, zatim smo išli na 1,6 digitalizaciju, zatim sigurnosna e, zajednica 1 milijarda a čak i oni koji ne spadaju u ove prioritete, recimo migracija, tema o kojom se bavimo kroz više područja, to se integrira u, kroz jedan multidisciplinarni pristup, jer zapravo nju obrađujemo kroz razne teme. A sad na ten, tu moramo pogledati na FP9 naš program, jer u smislu onog što smo do sada naučili iz proteklog, učinjenog, možemo reći koji su naši ciljevi u FB9. Prvo, bi tu trebali razmotriti razmisliti koje će biti buduće strategije FP9. Ja apropo, usput bude kazano da li to treba zvati uopće FP9 9. Ja sam jako volio ono ime Obzor za naš program i zato je opće pitanje zašto bi to zvali FP. I tome treba isto razmisliti jer napokon Obzor upravo govori o budućnosti. Ali u vezi sa tim FP9 još nekoliko sitnica. Prvo nešto o čemu smo o čemu sam razgovarao s vašim predsjednikom odbora Buzekom, a to je ono vrijeme, kako mi planiramo to E, koji su nam rokovi koje, koje mi planiramo. Pita nas je da li smo mi pripremljeni u našim službama. Jesmo, da, mi smo u mom resoru svi pripremljeni za FP9 i usvajanje. Ali to će naravno ovisiti o kolegiju povjerenika, posebno o mom kolegi Günteru Ettingeru, koji sjedi zapravo na sredstvima i proračunu, da vidimo da li ćemo moći FP9 onda uopće realizirati u tim rokovima koje mi planiramo. Ali dobro, kad govorimo o svibnju, kada bi trebali objaviti točno detaljno kako ta FP9 treba izgledati, ja se nadam da ćemo stići. I barem prema onim što, što sam čuo od naših kolege. Zatim, mi planiramo tu paket od pet, koma, dijelova, dakle uvodne izjave, zatim samu uredbu po sebi, zatim specifični program i pravila za sudjelovanje. će i posebni prijedlog za Euroatom kao što je uobičajeno. A kad pogledate sadržaj, ja sam vam već prije opisao sadržaj kao izvrsnost, otvorenost i posljedice, odnosno učinak. I Danas ću vam nešto malo više o tom govorio, kako možemo o te tri zapravo riječi, o ta tri termina koje su vrlo općenita, preći na nešto malo konkretnije i preciznije. Razgovarao sam sa mnogim od vas i već e, zapravo ponavljamo te stvari. Dakle, ja taj program ne smatram kao revolucionarno, nego kao evoluciju. evoluciju. Mislim da je to zapravo nastavak onog što radimo jako dobro, a to su temeljne znanosti. Dakle, i to sa, recimo, institutom Marie i ostalima. To je ono s čime se mi jednostavno bavimo i nadamo se da ćemo imati malo više sredstava za to. Druga stvar je nov način razmišljanja. Kako ćemo promijeniti naše mišljenje da budemo adekvatni budućnosti? Mislim da moramo iz društvenih naših izazova preći na nošenje i očeljavanje sa globalnim izazovima, a tamo je bitan pristup od ozgo prema dolje. I onda, naravno, dolazimo na inovacije i na Europsko vijeće za inovacije gdje je pristup uvijek od naprema prema vrhu. Dakle, ja vidim dakle, pristup od naprema vrhu i kod vijeća za inovacije a onda imate onaj pristup od prema dolje kod globalnih izazova i koji nam govori o tome kamo trebamo smjerati i što ćemo činiti. Međutim, ne mislim da je to išta revolucionarno kao što sam rekao. To je zapravo samo malo drukčija, ali ista ona ideja koju smo uvijek zastupali u Europskom vijeću za inovacije. I sad se trenutno u našem pilot projektima bavimo razgovorima licem u lice, teta tet sa našim investitorima, predstavnicima industrije, sa stručnjacima različitim za koji se bave inovacijama i zatim mi zapravo mm, sada okupljamo ljude preko naših javnih natječaja koji će biti oni koji će biti ocjenjivači, koji će doći i koji će zapravo jednim, jednim novim pogledom e, pogledati ono što mi radimo i dati pravi input. To tražimo. I to nije zato što bi sad recimo niste prvi put čuli da šefovi država kao recimo francuski predsjednik Macron govori o inovacijama. Jer napokon to je nešto o čemu smo, što smo stalno, čemu smo stalno težili. I koja je sad ta novost pozitivna i koja je vijest u našoj poruci nova? To ste vi. Vi kao novi faktor u našim inovacijama. Jer ono što mi stalno slušamo, s čim se moramo nositi, terorizam, migracije i sve ostalo, to nije ni malo pozitivno. Ali pozitivno je svemu tome što se uzimaju novi faktori i vi se integrirate e, u naše vijeće za inovacije. I to je ta misija koju imamo. Mi moramo povezati ljude. I mislim da danas možemo puno jasnije shvatiti što želimo postići E, a moramo to naravno prenijeti i do ljudi na cesti, da bi ljudi shvatili i znali i stali iza toga što se događa u vijeću za inovacije i u našoj znanosti danas u Europi. Svi smo mi jako, jako svjesni e, da nema vremena, da će nam rokovi biti više nego knap i svi zajedno radimo na tome da pripremimo teren za sljedeći okvirni program. Moje, kao što sam već rekao, resori službe su sve pripremljene i nastavljamo s našim naporima. Za nas je sad pitanje veliko. Mi želimo to ostvariti tijekom ovog mandata kojeg imamo. Mi smo se kompletno angažirali da zaključimo pregovore na vrijeme o sljedećem FP9 programu, i to mislimo da je važno za Europu i to je dakle ono što je nama trenutno na duši i s čime se mi bavimo. Hvala. ne hvala povjereniče na svim ovim informacijama dodanoj vrijednosti o financiranju e, vijeća za evropske inovacije. Dakle, tu imamo dvije nove stvari koje nisu revolucionarne i tako dalje. Želim sada otvoriti raspravu i predložiti vam uvaženi zastupnici sljedeće. Najprije ćemo čuti predstavnike političkih e, klubova zastupnika. Recimo službene predstavnike klubova zastupnika, ali ne duže od tri minute, molim vas, jer nemamo dovoljno vremena. Dakle, imam dugačak popis govornika. Drugi prijedlog, poslije predstavnika kluba zastupnika imat ćemo izvjestitelji, izvjestitelji u sjeni za provedbeno izvješće o programu Obzor 2020, što je jako važno za nas i onda ostale govornici koji će imati maksimum jednu minutu. Žao mi je, nećemo imati vremena za duže rasprave. Dakle, pređemo sada na predstavnike klubova zastupnika, službene predstavnike. Gospodin Eler, u ime Europske pučke stranke, dakle, ne duže od tri minute, molim vas. Hvala. Najprije želim zahvaliti kolegama jer s ove tri minute možda nećemo u potpunosti moći intelektualno sagledati ovaj program u tri minute, ali želim reći, dragi kolege, da smo imali 19 radnih skupina na kojima smo razmišljali zajedno s dionicima program e, u srednjem e, u razdoblju na pola puta, tako da je puno toga već napravljeno. Želim bih se osvrnuti nakratko na prethodne interese i ambicije Europskog parlamenta. Mislim da brzi pristup i pristup e, od dozdo na gore išli su u dva smjera. Kao prvo, odlučeno je da program bude ubrzan, jednostavno zato što to odražava stvarnost i ritam globalnog gospodarstva, a i napretka istraživačkog rada. Za sad je to pilot projekt, to je pod pokroviteljstvom e, a no treba vidjeti koja je razlika, imati na umu koja je razlika između pristupa od nagore i od ozgo nadolje. Kao drugo, spominje se i revizija utemljena na učinkovitost, na učinku. Mi imamo, do sada smo imali 15 revizija, Nijedna nije bila utemljena na učinku, jedina koja je napravljena na taj način ticala se EIT-a. Dakle, koliko, to, e, koliko je to realno u biti da se mijenja taj sustav. Treće, što se tiče misije, mislim da mogu samo pozdraviti tu inicijativu, no znanost u društvu, imali smo jedan integrirani program, dugoročniji, i pitam se što će s tim biti Zatim, kratko se osvrnimo na eru. vam govoreći, koja je budućnost e, ere? Imamo program 185 i program Eurostar koji je dosta izoliran. Dakle, da li će taj program biti više integriran ili je era pokisan? Što me vodi do trećeg pitanja, a to je otvorni pristup. Ovdje vidimo Dakle, puno toga otvorenog, ali stvarnost je drugačija. Imamo, i dalje nam jasno da imamo sustav objavljivanja i ukoliko što god želimo objaviti, realno govoreći, nema nacionalni program za e, profesore, dakle, ako želite postati profesor, morate objaviti u časpisu Nature i možemo govoriti o otvorenosti koliko god hoćemo, no ako je stvarnost e, profesora takva da za njega nema smisla da e, objavljuje u Open Accessu, onda to sve nema smisla. On mora u stručnim časopisima objavljivati jer će tako biti priznat. Dakle, spominjati eru je lijepo, ali ako to ne pretočimo u eru i nacionalne scheme, onda ništa od toga. I zadnja stvar o sinergiji. Dakle, mi želimo premosnicu prema strukturnim fondovima, ali to je onaj slonu, slonu e, kojeg se vidi kojeg se pravimo ne čujemo, znate, tu su državne subvencije, dakle moramo govoriti o tehničkim razlozima, tehničkim problema koji nisu riješeni i moramo naći odgovore na to sve. Hvala. Najljepša hvala, hvala kolege. U ime SID-a, gospođa Kaberson Ruiz, izvolite imate riječ. Najljepša hvala predsjedniče, hvala povjereniče. Evo, najprije želim reći da sam zadovoljna što smo konačno eh, mogli objaviti ovu, komunikaciju i nadam se da ćemo tijekom ovog eh, mandata moći raditi na budućem programu. Do sad smo puno radili, jako dobro smo radili, bilo bi štetan iskoristiti to sve. Dakle, jako mi je drago da idemo u ovom smjeru. Vi ste govorili općenito govoreći o glavnim temama, o kontinuitetu, o predvidljivosti. Dakle, to je normalno ako želimo preći s jednog programa na drugi, no moramo svjesni smo da je program ostvario jako dobre rezultate do sada, ali moramo ga i dalje unapređivati. Dakle, moramo si zadati nove ciljeve, nove izazove i mislim da trebamo raditi na stvaranju konsenzusa. Na tome smo radili s komisijom i u parlamentu kako bi program i dalje uživao povjerenje e, znanstvene zajednice kao što je to do sad bio slučaj. Naravno mi to želimo ostvariti, ali želimo zajedno to ostvariti. Sada želim biti malo konkretnija. Dakle, naravno moramo raditi na sudjelovanju s komisijom, no moramo znati kako mjeriti pravi utjecaj, društveni utjecaj ovog rada, kako društvo može izvući korist iz ovog rada. Dakle, to je pravi izazov, vidjeti kako to mjeriti. I morali bismo se više na to e, osvrnuti i možda na primjer to pokušati mjeriti u konkretnim e, oblastima kao što je zdravstvo. Zatim što se tiče strukture, mislim da sve dobro funkcionira strukturom, ima ali moramo znati kako pojačati sudjelovanje država članica i industrije. Naime, proračun Europske unije od ključnog značaja za to moramo ga povećati, ali to neće biti dostatno ukoliko želimo biti konkurentni na međunarodnoj razini u polju istraživanja i inovacije. Dakle, moramo vidjeti kako države članice i industrije se mogu, e, mogu povećati svoj napor. Naravno, ja bih htjela također i da, što se predloga tiče za slijed budući program, da se govori i o socijalnim, dakle, do, socijalnoj dobiti, ne samo o konkurentnosti, već i o pristupu javnim e, sredstvima i fondovima i naći strategiju da se ovo sve poboljša. Ovdje se ne govori o društvenim znanostima o komunikaciji, mislim da bi trebalo na tome raditi. Nisam vidio nekakav prijedlog koji se time bavi. Mislim da se moramo baviti i usklađivanjem e, normi za obzor 2020 i osvrnuti se na sinergiju jer moramo doista se potruditi da ovi podaci budu od koristi za znanost i ne smijemo zaboraviti da postoji nas pravi jaz između različitih regija unutar jedne iste države članice. Dakle, moramo imati više centara izvrsnosti i moramo spostaviti da sve države Europske unije dođu do iste razine izvrsnosti. Zatim imamo još jedan prijedlog i želim ukazati na činjenicu da naš program za reviziju govori o koherentnosti. Naime, ne može se nastaviti, a da se ne postaramo da sve dobro funkcionira u ovome svemu. Dakle, moramo velika većina sudionika kažu da e, ovo treba biti poboljšano glede učinkovitosti. Dakle, za kraj želim reći da je ovo odličan posao, sve se može naravno poboljšati, ali mislim da nije dostatno e, tapšati se po Mislim da možemo puno više napraviti, puno više stvari, to nastojimo napraviti već odavno i završna riječ. Mislim da treba e, i obrazovani sektor, odnosno obrazovanje biti uključeno u ovo sve, jer mislim da mladi mogu raditi na inovativnosti, trebamo svi zajedno raditi na kvalitetnoj inovativnosti moramo biti bliži sveučilištima i obrazovanju i za kraj. Evo, samo želim još jednu stvar reći. Program 18.20 e, anti mikrobska otpornost, to je pitanje za stotine tisuća osoba koje su ugrožene do 2050, na tome treba raditi. Hvala gospodin Henkel u ime ECR-a. Potpredsjednik, izvolite, imate riječ. hvala. Kako prvo spomenuli ste sljedeći korak, zašto ne govoriti o obzoru 2030. No, jedna od najvećih mana koje gospodarstvo temeljeno na tržištu ima i menuli ste Sjedinje američke države, naravno svi smo mi svjesni da proračun za koji ste vi odgovorni jest jako sitan dio cjelokupnog izreda socijalista demokrata spomenula je Brexit i ja imam neke komentare s tim u vezi jasno je da još sam dakle možete li mi to objasniti zatim što se budućnosti tiče to je već bliska budućnost jer imamo krajem petog mjeseca htio sam dakle možete li mi to objasniti zatim što se budućnosti tiče, a to je već bliska budućnost, e, jer e, imamo krajem petog mjeseca Mission Innovation Summit. Dakle, evo, prošlog tjedna u Europskom parlamentu, ako se ne varam, e, glasalo se, mi to imali smo povijesnog značaja, glasanje jer e, Europa si je dala cilj za 2050 u mnogi stvari evo zrakoplovstvo treba biti u potpunosti električno zatim e, brodovi brodski transport e, sa nula emisija kemija s nula emis, posto emisija veza između da se poveže ovo sve i da imamo tu misiju E, i ostvariti taj 0% emisija. A jedno pitanje koje nismo došli do dogovora, do konsenzusa je sljedeće, naime, to ono što se tiče biomase i tih... E, e, u poljoprivredi raditi na hvatanju, izvlačenju CO2 i tu je znanost od ključnog značaja i jako je važno da se na tome napreduje čak i u svezi sa industrijskim sektorom. Dakle, da li napredujete po tom pitanju? Dijelom e, tehnologije, ali i društvene promjene, promjene načina života, svakodnevnog života. Dakle, bilo bi dobro da se bavi istraživački rad i time. I evo ga sad još zadnja primjedba komentar. Ne vidim kako možemo pravdati ogromne troškove. 1050. E, ili 70. taj reaktor će možda nešto proizvoditi, ali tada će biti prekasno. A već ćemo biti u sustavu koji će biti maksimalno decentraliziran. Jedini način da se funkcionira fisija jeste u hipercentraliziranom e, sustavu. Dakle, to je sve više i više nešto što je van povijesnih tokova, a e, to koristi za civilnu uporabu, a ne za vojnu. Hvala. Hvala lijepa. Gospodin Boreli, ti, uh, sam ću dobiti šest minuta. Na njemačkom ću govoriti. Hvala lijepo da ste mi, da, nam mi dali riječ. Ovaj da kažemo, evaluaciju protekle tri godine obzora 2020 jer je bio tako uspješan. I kad smo već kod te uspješnosti, onda stvarno ja se slažem zašto ne bismo obzor kao ime zadržali i zašto mijenjali na FP9 ime i onda bi ljecima mogli govoriti o obzoru 2030, sve što ste naučili iz protekle tri godine obzor 2020, dakle sve onu dodanu vrijednost u 83% ostvarenih projekata i e, gdje ste u s njima pregovorili razgovarate osobno kako bi se u budućnosti i financiranje iz članica poboljšalo i pojačalo. Jer oni moraju biti svjesni koliko je važan steći. Mislim da upravo sudjelovanje u obzoru 2020 je bitno da sudjeluju treće zemlje, posebno iz BRIC zemlje, koje njihovo sudjelovanje o tome, jer je to užasno važna tema i mislim da bi to trebali i dalje e, tretirati kao prioritet. A usput još jedno malo sporedno pitanje. Vi ste spomenuli danas... Gospodine e, predsjedatelju. Hvala, gospodine povjereniče. Imam neka pitanja, ali malo vremena. Hvala lijepa na tome što ste uzeli e, riječ. Evo što se tiče ostalih govornika, dragi kolege, e, ne mogu vam dati riječ duže od minute jer već smo potrošili puno vremena. Htjeli smo dati i nešto vremena gospodinu povjereniku da odgovori na sva vaša pitanja i dvojbe. To je apsolutno e, e, potrebno da vam damo priliku i na kraju odgovoriti. Gospodin Zarinjava, imate riječ. Hvala gospodine. E, prije nego što budemo se mogli suočiti s onim što vi zovete evaluacija, ja to govorim, nazivam brutalnim ubrzanjem potrebe e, za inovacijom i istraživanjem. Imam puno pitanja, ali samo jednu minutu. E, prije svega želim postaviti pitanje o vašem e, mišljenju o tome kako možemo nakon 2020. 20 godinama nakon 2020. Nije čimbenici u programima iza 2020. Gospođa Kasilja. Hvala lijepa povjereniče e, klubova i različita stajališta. Želim se usmjeriti na umjetnu inteligenciju, na taj aspekt, na tu dimenziju. To nije novi koncept, svi ga poznajemo, ali zbog sadašnjih e, e, masivnih sve na cijelo gospodarstvo, na cijelo društvo i ta mogućnost nikad nije bila veća. U tom pogledu postoji jasno i tehnička komponenta u tom području sve, na cijelo gospodarstvo, na cijelo društvo i ta mogućnost nikad nije bila veća. U tom pogledu postoji jasno i tehnička komponenta u tom području e, umjetne inteligencije, ali u tom smislu e, jedna od komponenti je inovacija koju moramo uzeti. E, pa postavljam pitanje u kojem području, kako vidi komisija povezanost umjetne inteligencije sa istraživanjima i razvojem i koju ulogu će istraživački program imati u tom smislu? Hvala lijepa gospođo na vašem pitanju. Gospođa Masner. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Sad ću se usmjeriti na plavi dio naše planete, dakle ocean, pomorsko istraživanje jako je važno, imamo e, gospođa Europa u tom sektoru, ali nisam to našla u brošuri, pa je moje prvo pitanje e, gdje se to nalazi u ovoj brošuri koju smo dobili, a drugo pitanje za globalno rješenje, a isto tako i dobro, da tako kažem, i za naš imidž. Hvala lijepa, gospođo. Gospođa Birkonen. Hvala gospodine predsjedavajuće, hvala gospodine povjereniče na izlaganju i na materijalima koje smo dobili, od velike nam je to pomoći. Želim također zahvaliti na novom FP9 programu. Mislim da su opći stupovi jako dobri, temeljna znanost, globalni izazovi, otvorene inovacije. Mislim da su to pravi alati a isto je jako važno da smo usmjerili na e, izvrsnost u budućnosti kada ćemo e, financirati programe. No, e, tu postoji jedan veliki izazov tijekom obzora, dakle niska stopa uspješnosti. Možemo li još nešto učiniti u sljedećih tri godine ako ne, dobijemo još dodatnih 70 milijardi? Mi znamo da naši istraživači rade puno sa svojim prijedlozima, ali e, nije baš ohrabrujuće ako mi je tako niska stopa uspješnosti. A htjela biste tako čuti i malo više što mislite o Brexitu. Znamo koliko e, nam je važan onaj udio koji ima Ujedinjena kraljevina u tom području, e, pa će biti vrlo izazivno planirati nove programe, jer ne znamo koju razinu sudjelovanja možemo očekivati od Ujedinjene kraljevine u budućnosti. Hvala lijepa. Gospodin Martel. Hvala predsjedniče, dobar dan povjereniče. Vi ste e, počinjavate FP9 e, budućem e, višegodišnjem financijskom okviru. Dakle, kako ćete to napraviti, kako ćete to riješiti? Hoćete li čekati sljedeći saziv ili ćete nešto drugo napraviti što bi moglo ipak uputiti. Dakle, kako ćete to napraviti, kako ćete to riješiti? Hoćete li čekati sljedeći saziv ili ćete nešto drugo napraviti što bi moglo ipak e, uputiti? E. Hvala lijepa. Kolega Rubik sljedeći, je sljedeći govornik. Hvala lijepa. Hvala vam i za brošuru koju ste objavili. Ja bih vas molio da stavite i kod elektronski na brošuru, tako da bi se to moglo onda elektronskim putem dalje distribuirati. I što općenito to smatra i najvećim projektom u okviru obzora 2020. Prema tome da bi se to moglo dalje slati upravo Europske unije i agencija Europske unije i to je vrlo važno i treba to transparentno prikazati kako se to odvija i stručiti naš proračun što je nužno potrebno ako budemo to tako s komunikacijom radili. Vidite, ono što se događalo sa šestim ciljem e, od Brexitu moram reći da je e, srce ljapajuće. on se s pravom rekao da je da Ujedinjena kraljevina e, doista ima velike koristi od obzora 2020, ali rekao je da i Europska unija ima koristi od sudjelovanja u istraživanje grafina e, koje je financiralo, financiralo iz obzora, dakle ulaganje u e, temeljno istraživanje, u kružno gospodarstvo, nisko ugljično gospodarstvo, dakle sve se to financira iz obzira i stalno postavljam pitanje e, vlada je reciprocitet između istraživanja, inovacija u Jedinoj Kraljevini i ostalih prijatelja u Europi. Hvala, hvala lijepa Tereza na vašem govoru i na vašem pitanju koje je vrlo važno za sve nas. Gospodin Kopiček, sljedeći govornik. Republika sudjeluje u ovom programu kao Ujedinjena kraljevina. Nažalost, mi smo dosta marginalizirani. Kolega e, Tunis je rekao e, kako je doista iznenađujuće kako se može izgraditi koncentrirani izvor energije. No, da je on radio u industriji, znao bi e, grijati. Dakle, mi ćemo trebati i dalje tradicionalne izvore energije. To moramo shvatiti. Treba nam energija i njezini izvori. Tu je još jedno čovečanstvo. Dakle, još jedno područje koje je presudno. kolegica Majsner je spomenula oceane. Usred Atlantskog oceana postoji otok plastike veći od Ukrajine koji sprečava fotosintezu. To je problem koji možemo e, bacati otpad e, na novi način. Jer e, što se zapravo događa s otpadom koji se nalazi na tim odlagalištima? Kako ga možemo obraditi? Sada redizajnu, juče smo o njoj razgovarali, no treba postojiti veza između ovog programa i te direktive. Hvala. Hvala lijepo. Ja bih želio zahvaliti povjereniku na ovoj brošuri. Puna je informacija, ali e, sve što je Dakle, ovo što vidite, ovo što je bilo uspješno je stvarno bilo uspješno, ali to je sve skupa išlo sa jako malo sredstava. Mi smo zapravo potfinancirali, to je činjenica. I sad mogu se zahvaliti i mogu samo ohrabrivati našeg povjerenika proračunu VFO-u jer vidite, ako je točno ono što smo tu kazali, a to je da je evropska dodana vrijednost tog cijelog projekta istraživača, istraživačkog projekta tako visoka, onda pokazuje koliko je malo i premalo i podfinanciranje tu išlo. Prema tome, one države koje, njih treba uvjeriti. Dakle, puno hvala na ovoj brošuri ovim brojima. I Nadam se raspravi, da, raspravljam sa gospodinom povjereničem e, kako odgovoriti na sva vaša pitanja, ima ih 35. To je puno pitanja, to je fantastično, ne želim reći da je to pogrešno, to je fantastično. Hvala vam lijepa na svim tim pitanjima. A povjerenik i njegov kabinet obećao je da će odgovoriti na sva pitanja u pisanom obliku, no sada ono što je najvažnije, e, ako je moguće odabrati, što vjerojatno i nije moguće, ali evo dajmo ipak e, na kraju riječ povjereniku, e, šest do sedam minuta, to je još uvijek puno vremena gospodine povjereniče, ali to nije ništa za 35 pitanja, bi to značilo 10 sekundi za svako pitanje. Dakle, dragi prijatelji, E, zapamtite, sva pitanja bit će odgovorena, sve vaše dvojbe bit će odgovorene u pisanom obliku, to smo se dogovorili, a sada ono što je najvažnije, završne primjedbe, gospodine Polita, težak zadatak, odmah ću početi, proći ću kroz pitanja, kada iscrpim vrijeme, onda ću e, odgovoriti na druga pisanom pustu. Gospodin Eller, što se tiče ECA, e sada imamo 3 milijarde, 1 milijardu godišnje za taj pristup od ozgo prema gore. Nadam se da ćemo u budućem moći imati više za tu inicijativu. Što se tiče otvorenog pristupa, jučer sam bio sa njemačkim rektorima. Mislim da je način na koji su oni kupili 200 sveučilišta da raspravljaju sa e, izdavačem i kažu mu ili ćete smanjiti za pola cijenu ili više nismo vaši klijenti, to bi trebalo na neki način e, biti i pristup na europskoj razini. Ja sam razgovarao sa njemačkim rektorima e, o tome kako su oni e, se uspjeli tako pogoditi, kako to možemo prenijeti na europsku razinu, moramo djelovati. A onda što se tiče ovih sjajnih komentara s kojima se slažem da moramo biti bolji, E, e, moramo misliti na sve što ima socijalni učinak, na predvidljivost o kojoj ste govorili i to pitanje e, stare državne pomoći u obzoru 2020 nam je jako važno i pitanje kroz koje ću proći je tu je gospođa Vinker koja me pitala o mikrobnoj otpornosti, a više vas je to pitalo, mislim da postoji članak gospodina Gusilsa u Nature, u časopisu Nature, o ulozi Europske unije u mikrobnoj otpornosti. Trebate ga pročitati, jer sve što je napravljeno u Europi na razini Europske unije za protumikrobnu otpornost e, promijenilo je sve. Jer nitko to nije mogao riješiti na razini pojedinih zemalja. E, protomikrovni e, e, projekti za protomikrovnu otpornost su zaista jedinstveni koje imamo u Europi. Gospodin Enkel postavio je politička pitanja o Brexitu. Želim brzo proći kroz to. Da, je li to situacija koju obje strane gube? Da, svi gube i mislim da je to tužna, priča. Trebamo li se boriti što više možemo za buduće odnose u smislu znanosti i inovacija sa Ujedinjenom kraljevinom da, ja ću se boriti koliko god mogu da taj odnos bude takav upravo zato što i oni trebaju nas i njih. I pitali ste je li moguće e, imati odnos kao sa Švicarskom i Izraelom. To nije usporedivo jer Ujedinjena kraljevina je toliko mnogo veća od tih zemalja, moramo iznaći način, to ne ovisi nažalost samo o nama, e, tu odgovaram i Terezi, e, a onda gospođa Vinka je pitala e, e, o Emaru u e, izvrsnost dvije faze su nešto proučavamo i za sljedeći program imat ćemo uravnoteženi način kako gledati na te dvije faze. Ne želimo da ljudi gube vrijeme i novac na to, ali što se tiče strukturnih fondova i tog pitanja koje su postavili drugi ljudi, jednom zauvijek mislim da moramo raditi stvari koje dobro radimo. E, trebamo tu izvrsnost replicirati tako da i strukturni fondovi tako funkcioniraju. Imamo prvo e, iskustvo e, sa Seal of Excellence usprkos nekih državnih potpora. Dakle, ljudi mogu doći k nama ako nemaju novca i dobiju novac iz strukturnih fondova fondova, dakle moramo imamo neku vrstu kvote e, razmjera. Dakle, ako ljudi nemaju novca da mogu dobiti novac iz strukturnih fondova i to je sinergija. E, gospodin Gomes nije ovdje, pa eto, možemo li bilateralno razgovarati? E, postavljam pitanje njegovom timu. Da, želim zahvala na pitanjima, slažem se sa svime što ste rekli. Treba biti više redistributivan. To su veliki politički... E, to je na državama članicama e, e, ono što mi stvaramo, stvaramo kroz ERC i E, stvaranja e, utjecaja, otvorenosti, izvrsnosti i to treba proširiti tako da uključi konkurentnost. Šefovima država i vlada to je glavna stvar. Moramo otići iz ove dvorane ministrima financija. Znam da neki od vas s vremena na vrijeme odobisno rade iz e, cijele Europe, uglavnom iz Europe i oni će e, izraditi dokument za tjedan dana gdje ćete dobiti ja e, dođem sa prijedlogom FP9 i da vam kažem koje su točno misije. Ne, mi kao što ste rekli moramo izraditi kriterije za te misije što se Kastiljo Vera o umjetnoj inteligenciji, to je izuzetno važna tema za budućnost. Moramo donijeti prvo političku odluku. Mislim, gospođa, gospođa Masa me pitala o plavom gospodarstvu, oceanima. Mislim e, da smo e, e, da ako toga nema u ovoj brošuri, jako mi je žao, mi ćemo vam se obratiti sa više informacija. Gospođa Kolman me pitala o mišljenju... pardon. Dakle, rekli ste da mislite da ima pravni problem, dakle, više ekspertizu, tako da će mi trebati vaša potpora. Gospodin Rubik, o komunikaciji, to je nešto, da, da, to shvaćamo što rade, sad znamo što rade u Briselu. A onda Tereza, mislim da sam mm, donekle odgovorio na vaše pitanje, e, e, e, izradio sustav vraćanja bakterije, dakle sad se može dodati gentim područjima i na posljedku gospodin Gajer. Hvala vam lijepa na vašim komentarima, na potpori. Kad ste rekli da se, dragi prijatelji, u 10 minuta, gotovo 40 pitanja i većina vas može biti zadovoljna. A na ostala pitanja odgovorit će se u pisanom obliku. Još ima pitanja e, jer e, niste odgovorili baš na sve. I i posljednji savjet koji vam želim dati gospodine povjereniče, e, Ovi posljednji projekti FP9 e, bit će dovršeni u trećem mjesecu e, ove 2030. Dakle, to je u okviru obzira 2030. To je revolucionarno, ali svakako ovi posljednji projekti će biti dovršeni na početku 2030. Dakle, ako nešto odlučite, e, ne odlučite po financiranju nego po projektima, ali vidjet ćemo je, i ime je važno, obzor 2020 bilo je vrlo važno ime, vrlo važan naziv iz tog motrišta mogli smo biti puno učinkovitiji u našim društvima, možemo ih informirati Mogli smo im reći da, smo, e, da se spremamo za 2020. ne samo godinu za godinom. Dakle, hvala vam još jedan puta, gospodine povjereniče, dragi prijatelji. A sada ćemo e, kratko nešto reći o sljedećoj točki. Jer za 3 do 4 minute već nam stiže naša sljedeća povjerenica koja će biti s nama. Prema tome možda ćemo sa povjerenicom malo kasniti za nekoliko minuta. Ispričat ćemo se, gospođi povjerenici. Ali evo sad imamo ovu kratku informaciju koja slijedi. A sada hvala lijepo evo gospodinu povjereniku Medasu. A sada vrlo jedna kratka, kratka informacija za sve nas o jednoj vrlo važnoj inicijativi za razvoj novih tehnologija. Vrlo važne. Prezentaciju će nam dati profesor Tomaso Kolarko. Dragi profesore, Jako mi je žao što smo morali skratiti ovo vrijeme za vašu prezentaciju, pa će to biti jedna jako kratka informacija. Jer vi ste sada direktor Integriranog centra za kvantnu znanost i tehnologiju sveučilišta u Ulmu u Njemačkoj. I mi smo se pripremili saslušati vašu prezentaciju, ali zapravo sad ćemo to skratiti na najvažnije zaključke, jer eto što možemo. Izvolite, vi imate riječ. Eh, dame i gospodo, ovo je ogromna čast što sam pozvan među vas, iako ću morati jako žurit kroz svoje slajdove, jer sam se pripremio za više vremena, ali ja ću samo onda najvažniju stvar uvijek e, iznijeti i najvažnije termine navesti, a to je jako bitna riječ misije, naš cilj, naša predanost, ono o čemu je povjernik Modernes govore, kako ćemo doći do ljudi, kako ćemo objasniti šta je misija našeg razvoja kvantnih tehnologija. Prva stvar je dakle da znamo, mi smo već jako blizu buduće eri kompletnog našeg života i ekonomije i svega. Jer mi znamo da se kompjutorski čitovi sve više smanjuju, sve manje, manje, manje i sve ide prema veličini jednog jedinstvenog atoma, pojedinog atoma. Evo vidite, već smo zapravo u fazi prve kvantne revolucije u smislu. E sad sam na drugom slajdu već. Mi smo dakle, vidite, ovaj ovo što ovdje koristim, e, revolucije. Jer danas imamo puno, puno, puno milijardi elektrona, fotona i ostalih čestica. Ovdje imate recimo jednu sliku Dalaj Lame kad je bio post e, diplomski student u Ulmu. I onda vidite ono što je bilo potpuno novo, što je onda kazano. Dakle, ono što je on nekad se mislio da cijela znanstvena fantastika, a to je da se manipulira prvo i njemu na njegovu retinu oka prebaciti. I onda je to bilo stvarno revolucionarno. Da vidite kako je to bilo moguće. Ovdje imate snimku jednog satelita. Ja vam neću sad objašnjavati kako se radi to upravo kvantno sprezanje, što je prilično misteriozne stvari. Einstein je smatrao da je to teško moguće, to je jer mi šaljemo ovdje individualne čestice fotone i onda zapravo sprežemo dva sustava, na taj način je svaki individualan koji ne možete nikako kriptografski dešifrirati i otkriti. Dakle, zakoni fizike vam čine da je potpuno nemoguće bilo šta presresti ili bilo šta dešifrirati. Evo, i to je istina. Evo, prije nekoliko tjedana velikoj, na velikom sajmu kompjuterske tehnologije u Las Vegasu je predstavljen prvi kvantni čip koji je užasno važno i za artificijalnu umjetnu inteligenciju i za sve ono što će biti revolucionirano time. Naime, individualni komunikacijski kompjuter trenutno najveći u Europi. A ove plave točkice su ove kvantni simulatori koji rade kalkulacije za koje ne može niti najveći superkompjuter više pratiti ni držati tempo s njima. Dakle, vidite, mi sa kvantnom tehnologijom tehnologijom imamo jednu takve super mogućnosti, nevjerojatnu brzinu, najmanje polje koje recimo mogu razviti. Jer vidite, mali neuroni, najmanji neuron u vašem mozgu isto stvara takvo jedno minijaturno magnetsko polje. A ako mi to dakle svedemo sve na individualna polja, na čemu se uglavnom bazira, ako hoćete, i navigacija i sve ostalo, mi ćemo revolucionirati. Imamo nekoliko Nobelovaca i jako bitnih ljudi koji rade na invenciji, na, na zapravo razvoju ovog, na istraživanju, a onda imamo čitav niz u lancu ljudi i poduzeća koji tu sudjeluju. Vrlo je zanimljivo što imamo jako puno novih poduzeća i malih i većih, posimo kvantne s, eh, s tim simulatore da poboljšaju svoj promet taksija u Pekingu, primjerice gdje oni opskrbljuju najveći dio tehnologije. Ili recimo Bosch, Airbus, Ericsson, Estima i sve vidite tu na ovom slajdu koliko je velike korporacija ovdje involvirano. Dakle, to je jak i to sa vrlo važnim, recimo imamo korelaciju i sa različitim nacionalnim programima, tako da tu i dolazi oko 500-600 milijuna eura trenutno dodatno godišnje u naš proračun. Jer, e, naravno, bitno je da svemu tome obavijestimo ljude. Bitno je da shvate jako puno stvari, ako mi dozvoljavate, jer vremena nema. Evo, ovo su četiri područja koje sam već opisao koje se temelje naravno na temeljnim granama znanosti i stoga smo mi izvo, izradili i došli do naših, naših inovacija koje će stupiti na snagu možda ne sutra, ali sutra sigurno. Nemski prostor do 2035 čak da razvojimo prototipove i onda da ih možemo masovnu proizvodnju pustiti. Evo vidite, ovo je jedna vrlo široka i široki angažman, vrlo vidljiva inicijativa u kojoj se sve zemlje članice gotovo mogu negdje naći, identificirati, e, tu koju su mi ih zapravo jednom okupljamo i razvijamo ogromnu sinergiju, to je jasno iz svega toga, za naš pothvat. Ali mi smo i mm, prije nekoliko mjeseci napravili jednu detaljnu veliku prezentaciju kom povjereniku ansi o svemu što radimo, a onda ćete čuti detalje. Nadam se da sam bio dovoljno brz. Ali ovako vi shvaćate sve i još puno više toga. Jer evo, vi ste toliko toga nama mogli prenijeti u samo šest minuta. To je naime jako, jako komplicirano, naravno. I znamo da će sljedeći, da će to je razvoj za sljedeće desetljeća Riječ je o izgradnji zapravo naše budućnosti. Prvenstveno uvijek uvjetovano da si osiguramo da imamo budućnost i da ta budućnost bude dobra. Znači, kad govorimo o obzoru 2030. to je naša budućnost. I naši klubovi, kad bi naši klubovi zastupnika i naši zastupnici odlučili da imamo duži sastanak i smatrate da vam treba više vremena sa profesorom, da nam on puno preciznije i detaljnije može objasniti ovdje sve što se događa, to bi bilo sjajno, mi bi to mogli organizirati. Osobno smatram da bi bilo ja, apsolutno ne potrebno, nego nužno da se mi pripremimo za taj sastanak, da vas možemo onda i pitati ponešto, vrlo stručno. Danas je možda i preteško pitati jer se nismo dovoljno pripremili. Dakle, ako se vi profesore slažete, mi bi onda takav jedan sastanak ponovno organizirali. Ovo danas je bilo izvrsno, ali prekratko. I kad se mi malo pripremimo bolje iz vaših dokumenata, onda bi taj sastanak zakazali, da nas dalje informirate u detaljima. A sada, dragi prijatelji, Idemo, došlo je vrijeme da za razmjenu mišljenja sa gospođom Marijom Gabriel, našom povjerenicom za digitalno gospodarstvo i društvo. Evo, dakle, kao bivšoj članici Europskog parlamenta, ne smijete to da boravi da ste bili zastupnica u parlamentu. A ako ste bili jedan put, onda ste zapravo to uvijek. A ne znam kako je to sad sa komisijom, ako ste jedan put povjerenik, da li ste to za uvijek član kolege, ali ovo ste uvijek član Europskog parlamenta. Dakle, nastavimo sa našim strukturiranim dijalogom i najvažnija tema danas je zakon o kibernetičkoj sigurnosti. Kao što znate, mi smatramo sami sebe doživljujemo u cijelosti odgovornima za taj zakon i mislim da je to sve skupa i krenula na temelju odluka Europskog parlamenta. Dozvolite da još nešto iznesem. Neke od dosijeja kojima se ITRE trenutno bavi, a spadaju u portfelj, u resor, dakle povjerenice Gabriel, pogotovo paket koji predviđa i zakon o sigurnosti, kibernetičkoj sigurnosti je bio i razlog da smo pozvali gospođu Gabriel da nam i prezentira taj zakonski prijedlog. Ako ste vi spremni, možemo krenuti s tim. Marija, draga, dragi prijatelji, vi imate riječ, Marija. Najviše hvala predsjedniče, uvaženi zastupnici odbora ITRE. Dopustite najprije da vam kažem hvala, hvala što ste mi pružili priliku danas da razgovaramo o onome što predstavlja jedan od mojih ključnih prioriteta u svojstvu povjerenice za gospodarstvo i digitalno društvo, a sam e, zadivljena stručnošću zastupnika članova odbora ITRE na ovu temu. Naime, danas ćemo već moći malo dublje zaći u paket e, o sajbersigurnosti kako bismo mogli izgraditi Europsku uniju koja će biti otporna na nove prijetnje u polju i kada sam pitala gledateljstvo, znate što znači ENISA, 80% onih koji su nazočili sastanku nisu znali što je to. Dakle, to znači da ima paket mjera za cybersigurnost. Najprije Dopustite da inzistiram na značaju Enise. Od njenog osnutka 2005. godine agencija Enisa i malskim institucijama. Novi mandat koji je predložen eh, počiva s jedne strane na uspjesima Enise, a s druge na drugim učila jedan stalni mandat i precizni mandat za agenciju ENISU. Među najvažnijim e, inovacijama u oknju i po zahtjevu pružajući tehničku pomoć u upravljanju velikim tehničkim incidentima dužnosti u okviru mehanizma suradnje na razini Europske unije, a s ciljem da se riješe incidenti i prekogranične krize. Što je mogućnost građanima i krajnjim korisnicima da dobiju sve veće informacije o sigurnosnim svojstvima da to poticati pružatelji usluga da koriste te certifikate jer će imati veće tržište na raspolaganju i isto tako će moći napraviti da je predloženi okvir takav da ne stvara nikakvu iminentnu obvezu za pružatelje usluga i različite sustave koji će biti prilagođeni državama članicama i tržištu s različitim razinama jamčenja sigurnosti i to tako da se neslupnim opasnostima glede siberopasnosti. Vjerujemo da jači mandat agencije ENISA i uspostava e, okvira za certifikaciju pomoći na namjeri da se brzo napreduje kako parlament tako i vijeću, a kako bi trijalog mogao što prije započeti. I zaključno vam želim unaprijed zahvaliti. Uh, uh, Hvala vam, gospođo. Sada prelazimo na predstavnike kluba zastupnika. Gospodin Paul Rubig koji zamjenjuje gospođu Nibler u ime Europske pučke stranke. Izvolite. Najprije želim se zahvaliti povjerenici. Mislim da je jako važno vidjeti da je došlo do znatnog napretka u ovom polju, jer kao što znate, Enisa ima ključnu ulogu zajedno s Berekom, jer Berek telekomunikacije jedinstveno tržište u suradnji sa ESOM, jer ESA i BEREK su nam potrebni da imamo neključne infrastrukture po današnjim standardima koji će biti usmjereni i na budućnost. Dakle, u ime Angelike Nibler želim čestitati Europskoj komisiji na e, paketu mjera o sigurnosti jer mislim da je ovo jako dobar temelj za buduću raspravu. Angelika je izvjestiteljica odbora ITRE i ispričava se e, što nije mogla nazočiti današnjem sastanku. Dakle, ključni aspekt ovome svemu je da treba uvijek sagledati ono što je potrebno potrošačima, što je to što im treba i kako uliti pravo povjerenje u IT rješenja osobito imajući na umu internet stvari. Kad vidimo kako brzo se razvije internet stvari, moramo sagledati i brzi protok e, podataka koji slijedi. Dakle, tu nije problem samo s infrastrukturama, već imamo i ključno pitanje softvera, i povjerenja. Dakle, Europa želi biti predvodnik u izradi sibersigurnosti, sustav povjerenja, poboljšanja sibersigurnosti, osobito u industrijskoj primjeni i Dakle, Europska agencija ENISA veliko europskom u radu Europskog parlamenta. Jasno je da globalna digitalna revolucija ima utjecaje na naše društvo. Naime, svi naši podaci su ranjivi. Dakle, imamo siber sabotažu, siber napade i siber, kiber špionažu koju smo vidjeli već na dijelu nekoliko zadnjih dana. Dakle, imamo sustav trust, dakle cyber certifikacije i trust, dakle povjerenje <laughs> i ključni pojam za koji bi Europa bila zadužena transparentnost povjerenje, no neke države članice i dalje kasne, dakle moramo pažljivo analizirati ulogu Europske unije i europske cybersigurnosti, sigurnosti te ulogu država članica. Države članice imat će jako važnu ulogu vidjeti do koje mjere polje djelovanja ove scheme je adekvatno i jasno definirano. Čini mi se da je ova schema dosta široka, ali ovaj proizvod pokriven u cijelom svom životnom vijeku imamo i procjenu životnog vijeka koja je bila važna, šta je sa e, da li je potreban e, pristup utemljen na opasnost, na rizicima, dakle, a ne jedinstvena certifikacija za sve. Zatim treba dalje napraviti po tom polju kako možemo poboljšati najbolje prijedloge, da li je moguće stvoriti naš vlastiti okvir kao što su on, osoblje, To je dakle, nešto što bi trebalo pomoći. Ključna uloga ENISE bit će koordinacija i nastavak važne izradnje sposobnosti na razini država članica. Njena uloga ne treba... Pročitao sam sav tekst. Speech. Uh, thank you very much. Kori Korumbačev, on behalf of SND. Želim vam, pozdravljam vas. Želio bih uh, se osvrnuti na ulogu Enise kao europske agencije. Naime, državi kao što su Izrael i Singapur male su po površini, ali su jako uznapredovale od svih 28 država članica. Da li je moguće da ovaj certifikat eh, da, njime koordiniraju komisije europskog tržišta, ali bilo bi od velike koristi kada bi mogao biti globalno priznat jer bi to pomoglo našoj eh, razini konkurentnosti. Hvala vam predsjedniče. Evo doista želim čestitati povjerenici na njezinom pristupu. Ona, je, ona se borila za ovo pitanje, pitanje koje je poslalo enormnog značaja jer ICT je važna stvar svakodnevnog života. Prije 20 godina nismo se morali baviti zaštitom eh, svojih telefonskih linija, sličnih telefona, stručno tijelo Europske unije. S druge pak strane, donekle sam zabrinut i nadam se da nećemo sistemi djelotvornija, Ja nisam bi trebala biti ono stručno tijelo koje bi trebalo surađivati s drugima tako što nam se desilo s Europolom, odnosno Europol je bio uspješna agencija i znamo da su u Europi potrebne takve agencije. Pa stvarati prekomjerno opterećenje za industriju s jedne ruke trebamo si reći da je ovo infrastruktura ključnog značaja i trebamo imati certifikaciju, no opet ti certifikati ne bi trebali postati svojevrsno dobro kojim i moramo, upravo kako bi to napravilo, imati jako dobru ravnotežu i suradnju pardon, između država članica i svi se moramo postarati da kako država članica ne bi pokušale sada stvoriti određeni monopol koji bi mogao dovesti u pitanje takvu certifikaciju. Želim još jednom zahvaliti. Hvala. Dziękuję panu za wypowiedź. mów... Hvala lijepo. A sada gospodin Rajman u ime zelenih. Danke. danke, fürs Kommen, für die Frage. Ich möchte... Hvala lijepo. Gospođe povjerenice da je došla, ja bih uh, se malo zapravo promijenio fokus ove naše rasprave. Čini mi se da tehnološka, tehnološki razvoj ide puno brže nego političke je, sve je divno i krasno kad mi ovdje govorimo o certifikaciji u europskim državama i uzajamnom priznavanju, ali to zapravo ništa nam neće koristiti u trenutku u kojem e, korisnik stisne gumb i onda podaci krenu. I vidite, veliki dio podataka je u međuvremenu već stigao do konačnog korisnika prije nek što mi stignemo nešto napraviti. E, sad smo, evo vidjeli smo recimo u Americi što se sad događalo da su se uzajamno stranke u kongresu paralizirale pa nisu uspjeli ništa napraviti za svoj režim viza. A onda je Trump potpisao petak produženje za šest e, mjeseci. Prema tome što se tiče viznog režima i vidimo da e, se sad znači svako ko ulazi u SAD može biti pod nadzorom njihovih tajnih službi i zapravo ga mogu kompletno osvijetliti, da tako kažemo, e, internetski, odnosno u smislu informatike. A znamo i šta Rusi rade i oni rade takve stvari. Oni špioniraju i kompletno nas osvjetljuju, da tako kažemo. Pa sad nas zanima kako ćete vi tu postupati kao evropska povjerenica. Kako ćete nam vrlo konkretno se nositi sa tim izazovima, a ne da se sad tu zapravo gubimo vrijeme između razgovaljem. Hvala vam lijepo. Hvala da je komisija provodi ovaj paket cijeli pripremljen posvećen sigurnosti i kibernetičkoj sigurnosti. Mislimo da je to jako bitno da bi digitalna naša unija mogla funkcionirati, jer ključno i regulatornog okvira koji nam jako potreban upravo za kaznene progone na području Europske unije i to nam je strašno važno. I sad moje konkretno pitanje u odnosu na mjere koje se predviđaju u okviru tih mjera za kibernetičku sigurnost. Vi ste već govorili o certifikaciji. Mislim da će i blueprint isto biti tema, ali mene posebno zanima, to je zamišljena mreža kompetencijskih centara u zemljama članicama i zatim e, trebalo biti gotovo i kojim zemljama to mislite razviti. Zatim, na kraju, ja apsolutno podržavam vašu procjenu situacije e, sa agencijom Enisom. Zaista se tu uopće ništa ne zna o njoj. Puno je premalo poznata i mislim da se kroz ovu novu nalet, dakle naš napad na, da, na to da ojačamo kibernetičku sigurnost, treba i Enisu učiniti puno vidljivijom i ljude u Europi upoznat s tim šta je Enisa i šta radi. Hvala lijepa sad gospođo Del Castillo vezi kibernetičke sigurnosti. Dakle, je sasvim jasno da je to za našu gospodarstvo i naš napredak jako, jako bitno. U, pogotovo u ovom procesu digitalizacije u kojem smo. E sad, u tom smislu, visoko cijenim da je ključna točka mandata ENISE. Jer inače ne možemo dobro funkcionirati ako ne budemo tu i jačali mandat nise kako bi mogli osigurati naše komunikacije i partnerstva i suradnju. Ali, ficirati. Moje pitanje. Izazov koji nam predstavljaju transparentnost i otvorenost da su neki kritičari zapravo u prijedlogu komisije vidjeli da nije dovoljno transparentno i otvoreno, naime da dolazi do različitih sukoba između obaveze da se, obaveze da se štite podaci, obaveze osiguranja naših kanala komunikacije sa tom nužnom transparentnošću. Možete to komentirati. Hvala lijepo. A sad sljedeći je gospodin Zorinja. Hvala. Dakle, gospođo povjerenice, mene zanima kako izgleda daljnji rad na Wi-Fi for you. Imate li već konkretnu strategiju na tome da se sve više kanala i veza tu uspostavi? Vidite, mene stalno pitaju kako će to izgledat i stalno me mole, dobivam jako puno zahtjeva i molbi da se tu uspostavi još i sljedeća generacija već i novi mogućnosti komunikacije. Dakle, vidite koliko je to važno. A sad, zatim još nešto. Mi cijelo vrijeme govorimo kako ćemo poboljšati našu kibernetičku sigurnost. Vidjeli smo u SAD-u pokušaje da se nametnu ograničanja na slobodu interneta. Dakle, vidimo da se tamo ne poštuje više neutralnost, odnosno sloboda interneta. Pa nas jako zanima kako vi na to gledate na međunarodne saveze, alijanse i kakva je vaša tu strategija. Jer mi se moramo pobrinuti da naša sloboda na internetu ostane zajamčena i za budućnost. Merci, madame la Gospodine Martin, pa, lažna vijest, fake news i u okviru ovog predsjedništva, evo imamo bugarsko predsjedništvo koje nije. Raspitujete se o e, pravu na pobačaj e, i e, svjesno prekinutom trudnoćom su negativni tekstovi koji dolaze i krivim, jako negativnim informacijama i jako negativnom vizijom problema. Dakle, da li namjeravate nešto poduzeti? Hvala lijepa kolega. Gospođa Virkonen je komisija u komunikaciji e, jako naglasila ulogu vještina. E, htjela bih e, vas pitati imate li konkretne ideje o tome kako bismo mogli potaknuti države članice da više ulažu u digitalne vještine građana. Mi znamo da je to pripremili ljudska bića da budu svjesni rizika. Postoji li nešto što možemo napraviti na europskoj razini ili je to samo nadležnost država članica? A isto tako želim malo govoriti nešto o ulozi malih i srednjih poduzeća. Znamo da velika trgovačka društva imaju više resursa, da se pripreme za područje kibernetičke se ih potaknuli da razviju svoje e, sposobnosti. Imate li u komisiji? Najpšte hvala predsjedniče, hvala svima na pitanjima. Mislim da damo da ne mislimo da će ovo biti čudotvorno rješenje, ali imamo ovdje mogućnost da idemo u pravom smjeru i donesemo ključne poteze. Odgovorit ću vam jedan po jedan. Kao prvo što se tiče mi upućujemo jasnu poruku ovdje čineći ovu agenciju trajnom. Ovo je bila jedina agencija čiji je mandat bio privremen. Dakle, kako želimo uvjeriti međunarodne partnere u to da je cyber sigurnost prioritet, pa i dugoročno gledano, ako ta agencija ima mandat kakav je do sad imala. Zatim, da, udvostručili smo osoblje i financijska sredstva i svaki prijedlog koji ima za cilj da se ojača ovaj mandat i učini ga operativnim, dobro je došao. Zatim, što se tiče zaštite potrošača, da, to je upravo ono što želimo napraviti sa sustavom certifikacije. Želimo pružiti mogućnost potrošačima da znaju s kakvom razinom sigurnosti imaju posla kada koriste određene proizvode. Zatim, želimo pružiti mogućnosti industriji da certifikat koji vrijedi u jednoj državi članici bude valjan u svim državama članicama. Trenutno cijene su idu od 150 do 300 tisuća eura. Dakle, evo, mogli bismo i tu ići napredovati. Zatim, ono što je jako važno svaki put jeste da si kažemo da u ovom prijedlogu stavljamo jak naglasak na suradnju. Ne samo suradnju s državama članicama, već i sa industrijom. Stoga, prije nego što se donese odluka o bilo kakvoj schemi certificiranja, e, svi dionici su uključeni. Da, naravno da se slažem da tu ne bi, trebale samo, ne bi trebalo samo nekolicina država članica imati monopol. Isto vrijedi i da ne bi nekolicina industrija trebala imati monopol. Zato smo predložili javni postupak kako bi svi oni koji to žele mogli sudjelovati pa i posredstvom komisije. Dakle, ovaj prijedlog je iznimno fleksibilan i želim još jednom insistirati na tome da se tu radi o instrumentu koji će omogućiti da se stvore scheme koje su nužne. Dakle, mi samo pružamo mogućnost onome što postoji, što već postoji na nacionalnoj razini, da se to isto bolje razvije na europskoj razini. Zatim, računalstvo u oblaku može biti uključeno i proizvodi i usluge. Ono što je važno jeste i dalje podsjete nisu da podržava kapacitete država članica i po prvi put ENISA će to moći napraviti jer raspolaže kapacitetima, sposobnostima da pomogne onima koji su najslabije razvijeni. Gospodine Kurumbašev, glede vašeg pitanja o Enisi kao agenciji, vi ste me pitali što je to što trenutno imamo. Dakle, Ovdje Enisa ima različitu ulogu. Dakle, vi ste pitali zašto, zašto, zašto je pod ovim ili onim e, nadzorom. Mi želimo omogućiti da Enisa ima stajni mandat i da operativno djeluje. Tu se ne bi trebalo raditi samo o centru za obuku, već bismo morali moći pokrenuti određene akcije. Enisa će imati ključnu ulogu u postupku certifikacije Dakle, u slučaju široko razmjernog napada NISA će imati važnu ulogu u vježbama za cyber sigurnost. To nije nešto što će se događati svake druge ili treće godine, već svake godine. I NISA će tu imati mogućnost pokazati različitu, drugačije sposobnosti i da se vidi koji su to elementi koji nedostaju, koje su ranjivosti, krhkosti država članica, te omogućiti da se to riješi na europskoj razini. Još jedan važan aspekt e, u funkcioniranju emise je sljedeći. Mi imamo CERT EU, dakle Centar za pružanje odgovora u slučaju kriza. Sada predlažemo da imamo e, odjel u ENISI koji će se nalaziti u Briselu i koji će omogućiti iznimno brzu reakciju, odnosno suradnju i zajedničku suradnju u slučaju potrebe. Dakle, na taj način neće sve biti prepušteno državama članicama, niti enisi. Zatim, što se tiče suradnje, želim se nadovezati na međunarodnu suradnju. Naravno da je to jako važna tema. I zato u okviru certifikacije smo predložili to što smo predložili. Temeljimo se, ovo se počiva na međunarodnim standardima, naravno, ali želimo dodatno razviti model kako bi on mogao funkcionirati u cijeloj uniji. To će nam naknadno omogućiti da imamo kvalitetnije odnose sa kolegama na međunarodnoj razini. Dakle, to je tema o kojoj ja razgovaram na svim međunarodnim forumima, ali kako bismo uvjerili svoje partnere koliko je ovo važno, mislim da mi prvo trebamo odraditi svoj posao na domaćoj, na internoj razini, dakle, pojačati mandat agencije, pokrenuti sustav certifikacije, jasno svima reći da se ovdje radi o dugoročnom prioritetu. Želim se nadovezati također i na pitanje centara za obučavanje. Dakle, jako je važno ne ulagati samo u tehnologiju, već i u stručnost. Mi imamo stručnjake za cybersigurnost koji ne rade za Europsku uniju, ali posredstvom ovih centara mi smo htjeli da u svakoj državi članici Europske unije i ovdje u Briselu ulažemo u takva stručna znanja i da budemo na polju cyber sigurnosti na čelnom mjestu. Gospodin Kapel imam jednu jako dobru e, vijest. E, idućeg tjedna e, objavljujemo pilot projekt za 50 milijuna eura u okviru e, obzora 2020. Ono što bih ja osobno htjela ne bih htjela da privlačimo ljude tako što ćemo ih pretvoriti u e, menadžere u financijama. Ja bih, ja, meni trebaju stručnjaci i želim da ih možemo motivirati kako mi ne bismo samo reagirali post festom. Već više radimo na prevenciji i na izradi nas kao lidera u cyber prevenciji. Što se pak tiče prava žena, osvrnut ću se na to pitanje do kojeg mi je jako stalo, iako i dok sam bila zastupnica u Europskom parlamentu sjećate, se men, me se da sam se zalagala za ratifikaciju Istanbulske konvencije no želim ras, raslučiti različite stvari dakle prva stvar je cyber sigurnost s jedne strane a drugo je fake news i e, illegal content dakle protuzakoniti internetski sadržaj. To, je, to su tri različite stvari, ali treba na njima eh, istovremeno raditi. Dakle, od samog početka eh, smo surađivali sa povjerenicom Jorovom, povjerenikom Avramopulosom, povjerenikom eh, King i potpredsjednikom Ansip na tim pitanjima. Mi smo savršeno bili jasni glede ovog protuzakonitog sadržaja, govora mržnje, terorističke propagande, zloporabe djece. To su stvari kojima nije mjesto u našem društvu. I iz tog razloga u rujnu smo objavili komunikaciju u kojoj se jasno upućuje poruka svim platformama da danas želimo da se brže djeluje i učinkovitije glede odstranjivanja takvog sadržaja. 49% protuzakonitog e, sadržaja koji je signaliziran online i dalje provede online više od 24 sata, a znamo da je najveći utjecaj prvih sat, dva nakon objavljivanja. Dakle, mi smo sastali s njima 9 siječnja 30 platformi od najveće do najmanje i rekli smo im da želimo jasnije i bolje rezultate jer u suprotnom ćemo ostati dosljedni do svibnja 2018. godine zadržavamo pravo da iznesemo zakonodavni prijedlog. Što se fake newsa tiče lažnih vijesti, bit ću kratka, znate koliko mi je stalo do toga. Nakon eh, jako intenzivnog rada u listopadu, ja sam